Colleagues, Poštovani kolege, molim vas, sjednite, dobro jutro. Pozdravljamo i želimo dobro jutro našim zastupnicima i našim gostima koji će biti na cijelodnevnom sastanku SEDA. Danas imamo i AFET ovdje i, njihove i njihovu delegaciju. Ali najprije bih eh, počela kao i obično. Naime, želim vas podsjetiti da eh, se naš sastanak može pratiti eh, na internetu, dakle streamanje. I mm, kao i obično, kada je riječ o prijevodu, prioritet se daje velikim jezicima i as Sada bih htjela preći na usvajanje današnjeg dnevnog reda. A ako vi nemate nikakvih opaske ili primjedbi, onda smatram da je dnevni red usvojen. Mm, također ćemo danas usvojiti zapisnike sa sastanka 3. prosinca 2018. godine. Dakle, do kraja današnjeg sastanka imate rok za podnošenje komentara ili primjedbi. U slučaju da ih imate, molim vas, kontaktirajte sa tajništvom. Dopustite mi i jednu kratku najavu. Željela bih zahvaliti svojim zamjenicima i koordinatorima što su mi pomogli i što su pomogli tajništvu tijekom mog prilično dugog izostanka koji Uzrok tom izostanku bila je operacija, nužna operacija i doista sam zahvalna i zamjenicima e, i koordinatorima, zatim gospođi Mudi, gospođi Stetini i gospodinu Galeru. Dakle, sve troje kolega bili su doista ljubazni i preuzeli su moj posao i predsjedali pod odborima, tako da im doista moram najiskrenije zahvaliti, kao i cijelom tajništvu na pomoći. Također zahvaljujem i svom, svom osoblju i savjetnicima. Još jedan puta veliko hvala, bila su to teška vremena, ali kao što vidite sada sam u punoj formi. Neću dalje odgađati i odmah ću dati mikrofon supredsjedateljici, to je gospođa Šujica, ona je pod, podpredsjednica Alfeta. Dubrovka, izvoli. Thank Ana. Hvala, Ana, dobro jutro svima. Kao što znate, ovo je sastanak zajednički sastanak SEDEA i AFETA. Kao što znate, e, četvrta točka našeg dnevnog e, reda je e, kineski sigurnosni interes i utjecaj u Africi. Tu će biti predstavnik esvd a i gospođa Ke, voditeljica programa za Aziju, Zaklada za strateška istraživanja. Evo, željela bih uvesti ovu temu. Kao što znate, Kina ima veliki utjecaj na afričkom kontinentu u posljednjih 15 godina. Imaju velika ulaganja u infrastrukture u afričkim zemljama, u afričkim zemljama kojima nedostaju sredstva. Dakle, to je bez, uvjet, bez uvjeta i e, bez povezivanja ulaganja e, za pitanja kao što su ljudska prava. Dakle, infrastruktura ovog kontinenta je ogromna i ona predstavlja veliki izazov e, za zemlje te regije. Subsaharska Afrika treba 150 milijardi dolara svake godine da bi poboljšala i da bi održavala svoje prometne mreže, da bi osigurala električnu energiju te pristup vodi. E, što se tiče kineskih ulaganja, naravno da oni mogu dovesti do kratkotrajnih rezultata, ali e, ti rezultati vrlo često nose sa sobom i rizike. Naime, te zemlje e, bi mogle pasti još više u dugove, zapasti u dugove i to dugoročne dugove. To se događalo i u kineskom susjedstvu u jugoistočnoj Aziji. Čak i s zemljama sa srednjim dohodkom u Aziji događa se to da imaju velike dugove prema Kini. Istovremeno, kineska kineska eh, prisutnost eh, kinesko prisustvo eh, promiče trgovinu u Africi. Postoji bojazan da dolazak kineskih proizvoda i više od deset tisuća deset tisuća kineskih radnika koji dolaze u Afriku predstavlja prijetnju za lokalne radnike i lokalnu proizvodnju. Mi bismo željeli povećati svjesnost afričkih zemalja na kratkoročne i dugoročne rizike ove politike za davanje zajmova. Mi moramo raditi na tome da se afrička proizvodnja i afrički rad podigne u vrijednosnom lancu umjesto da se Afrika doživljava isključivo kao zemlja sirovina. Dakle, između 25 pet milijardi dolara je Kina posudila, odnosno pozajmila Africi. I i e, e, u 60 milijardi dodatnih e, će se pozajmiti u sljedećih, nekoliko godina. Dakle, Afrika sve više i više pati pod, pod teretom kineskog duga, ali je jako važno poboljšati kapacitete, afričke kapacitete kad je riječ o izgradnji vlastite infrastrukture, obrane, sigurnosti i tako dalje. Evo toliko kratko o ovoj temi od mene, ali kako bismo više saznali o tome, dati ću riječ gospodinu Joakimu Joakimu Tasso Longa. Joakim Tasso longa e, kao što sam rekala, on, je, on dolazi iz odjela za panafrička pitanja Europske službe za vanjsko djelovanje. Ah, evo, imamo Evo, ja sam samo čitala iz svojih bilješke, ali Dar ćemo najprije riječ e, gospođi, gospođi Valerinike koja e, je voditeljica programa za Aziju i Zaklade za strateška istraživanja. Mogu li ja još nešto dodati? Evo ispričavam se što e, se još jedan put ponavljam. Naime, želim reći da je tema kineski sigurnosni interesi u Africi. Dakle, to je prva tema, prva tema kojom ćemo se danas baviti. I upravo zato mi je to važno za delegaciju. Delegaciju Kine. E, tu je gospodin Joajnen, on je predsjedatelj delegacije koja se bavi Kinom i vi ćete također imati priliku uzeti riječ nakon naših govornika. E, moram reći da mm, kineska prijetnja u smislu sigurnosti je tema brojnih sastanaka pod odbora za sigurnost i obranu. Mi smo se bavili kibernetičkom sigurnošću u vezi s Kinom. Također smo se e, bavili pitanjem slobode plovidbe, te smo se bavili pitanjem kineskim aktivnostima u e, južnom i istočnom kineskom moru. To je također jako važan aspekt naše zadaće i naše misije u Japanu, naše misije od našeg odbora SEDE. Prošle godine smo imali i aktivnosti u tom smislu. Naši panelisti su evo upravo odlučili izmijeniti redoslijed prezentacije, zato ćemo najprije zamoliti gospođo Nike da uzme riječ. Izvolite. Mikrofon molimo. Euh, ja ću prezentaciju držati na francuskom jeziku i globalno ću se baviti kineskim interesima u Africi, a ne samo s aspekta. Nadam se da ću vam uspjeti pokazati da s Kinom i s Pekingom Zapravo e, imamo pred sobom jednu multidimenzionalnu strategiju koja mobilizira čitav niz e, elemenata koji su malo prije spomenuti i koja doprinosi međusobnom osnaživanju kako bi se promicali interesi Pekinga na afričkom kontinentu. I na kraju ću svoju prezentaciju završiti jednim možda malo jednim, jednim drugim aspektom, odnosno govorit ću o tome kakve reakcije Kina izaziva u Africi. Afrikanci vidjet ćete da su sve više i više svjesni opasnosti takve suradnje i opasnosti prevelike ovisnosti o Kini. Dakle, već 20 e, e, godina a to je relativno kratko razdoblje, možemo primijetiti da je Kina postala glavni ekonomski partner Afričkog kontinenta, ako uključimo i Sjevernu Afriku. To je također i najveći ulagatelj u Africi i 2017. godine 200 milijardi dolara je akumulirano u Africi, kineskih dolara. Dakle, to je jako važan ulagatelj i to ulaganje se odnosi na čitav afrički kontinent, a osobito na sektor energije, i infrastrukture, vratit ću se na to. Kina je također i najveći komercijalni partner Afrike, trgovinski partner Afrike i trgovina sa Afrikom između Kine i Afrike sve više i više raste i postaje važna i za samu Kinu. Početkom 2000. godine, kada je riječ o postocima, koji su naravno povećali. Afrika je predstavljala 4% trgovine, kineske trgovine s ostatkom svijeta, a sada a 2016. 13%. Dakle, vidimo da je i za Kinu Afrika kao komercijalni partner nešto što se ne može zanemariti. Dakle, nije samo Dakle, za, za, za kineze afričko tržište postaje jako važno. Iako naravno treba imati na umu da je to afričko tržište jest tržište zemalja u razvoju i da ono nikako ne može zamijeniti tržište velikih sila, velikih trgovinskih sila kao što su SAD, ili Europska unija. I upravo zato je Peking danas zabrinut trgovinskim razmiricama sa Washingtonom. Što se tiče diplomatske razine, tu imamo sve više i više komunikacije koje su počele još od 2010. godine pa nadalje. Tada su Kinezi imali tada su Kinezi počeli organizirati čitav niz državnih posjeta u Africi i posljednji važan posjet e, jest e, posjet predsjednika, kineskog predsjednika koji je otišao u Afriku, posjetio je Afriku 2018. godine u srpnju, posjetio je Ruandu, Senegal, Mauricius i e, također je bio prisutan na samitu BRICS-a, dakle samitu Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Dakle, to se održalo također u srpnju 2018. godine. A s druge strane, afričke vođe i dužnosnici počeli su jako često posjećivati Kinu, što iz osobnih razloga, jer Vidimo da postoje i neke financijske i drugi, financijski i drugi odnosi koji su se razvili između kineskih i afričkih vođa, ali isto tako afrički vođe i dužnosnici odlaze na velike samite, kinesko-afričko samite koji su se počeli organizirati od 2000. godine nadalje i koji se održavaju jednom u Kini, a jednom u Africi. Također vojna prisutnost, kineska vojna prisutnost u Africi je porasla, što putem bilateralnih partnerstava, a što što na multilateralnoj razini sa Afričkom unijom. A 2015. godine Kina je po prvi puta potpisala takozvani China African Partnership on Peace and Security što je bez presedana i što pokazuje da je Afrika od sve većeg vojnog i sigurnosnog značaja za Kino. Osim toga, Kina masovno sudjeluje, a tome ću se kasnije vratiti, operacijama održavanja mira UN-a i također sudjeluje u borbi protiv gusara u Adenskom zaljevu. 2015. godine također Kina je odlučila sa svojim partnerstvom za mir i sigurnost koju sam, sam upravo spomenula Dakle, predsjednik, kineski predsjednik je predložio da se ponovno dade kineska pomoć Africi, a ta pomoć bi išla u smjeru uspostavljanja snaga brzog reagiranja, brze reakcije. Dakle, radi se o vojnom aspektu. Dakle, kao što sam rekla, imamo čitav niz faktora i korelaciju čitavog niza faktora koja pokazuje da doista postoji jedna prava afrička strategija, prava Afrička strategija koju je osmislila Kina i koja je vrlo komplementarna onome što se već događa u Africi. Dakle, dakle imamo Poljsko, imamo, ispričavam se, političko područje djelovanja, vojno područje djelovanja, ekonomsko područje djelovanja i zahvaljujući toj dinamici, zahvaljujući toj dinamici ostvaruju se uspjesi. Ne smijemo također mi u Europi zaboraviti da je Kina profitirala od činjenice da Afrika više nije u središtu interesa nekih drugih velikih svjetskih sila nakon hladnog rata. Tako da je Kina na neki način ispunila tu prezninu, osobito kada je riječ o potporama za razvoj u Africi. Dakle, postoji više razloga koji objašnjavaju uspjehe, tog, te, uspjehe te kineske strategije u Africi. Kao što sam rekla, kada je riječ o ekonomiji, Kina jako puno daje potpora Africi Africi. Dakle, kineska poduzeća sve više ulaze u, afričko područje, oni su vrlo pragmatični i ono što do, doprinosi tome jest i izostanak kondicionalnosti, uvjetovanosti. Također, Kina je spremna ulaziti u rizike i to je njoj puno lakše nego nekim drugim zemljama, osobito kada je riječ o financijskim rizicima, a tu treba dodati i činjenicu da Eh, je uloga korupcije vrlo velika unatoč kampanjama protiv korupcije koje je sama Kina pokretala. Dakle, i ta korupcija ima veliku ulogu i veliki značaj u ugovorima koje Kina potpisuje sa nekim zemljama, osobito afričkim zemljama, ali ne nužno i samo afričkim zemljama. Od 2015. godine također Kina uključuje Afriku u svoje velike projekte puta svile. I tu se koristi Cooperation Fund koji bi trebao pomoći industrializaciji Afrike. Kada smo malo prije govorili o povećanju kvalitete proizvodnje, Kina i Peking pokušavaju pokazati i dokazati da doprinose industrializaciji Afrike. Dakle, postoje tehnološki parkovi, industrijske zone koji nastaju u Africi, a koje se temelje na kineskom modelu. A oni su jako agresivni, kao oni koji se nalaze u Dakaru ili neki koji se nalaze u Ruandi. Dakle, Kina na taj način delokalizira svoju proizvodnju i smanjuje troškove proizvodnje, a istovremeno koristi fiskal povlastice. Dakle, postoji jedna strategija koja ide u prilog kineskim interesima i koja doprinosi istovremeno industrializaciji osnaživanju industrializacije afričkih zemalja. Naravno, nije to samo ekonomija. Dakle, u ideološkom smislu treba reći da je kineski diskurs o ovim odnosima, afričko-kineskim odnosima, naglašava legitimnost kineske prisutnosti u Africi. Sjetimo se onih istraživača koji su, kineskih istraživača koji su u 14. stoljeću došli prvi do afričkih obala. A tu se vrlo često govori i o um, kolonijalnom ugnjetavanju koji je Afrika, je Afrika trpila koje je Afrika trpjela u prošlosti, a od strane zapadnih sila, pa se na taj način opet povezuje Kina i Afrika. Dakle, vidjeli smo ekonomske interese, zatim smo govorili o ideološkim aspektima, ideološkim aspektima koji se koristi i kojima se zapravo koristi Peking. Dakle, kineska strategija je veoma stara. Dakle, ta, ona, ona datira iz vrijeme postizanja neovisnosti afričkih naroda, a povijest E, za Peking predstavlja politički resurs. Dakle, za kineske vlasti ona predstavlja politički resurs i e, taj povijesni odnos prijateljstva između Kine i Afrike koji je u samom temelju tih odnosa između juga i juga i koji je u srcu tog partnerstva u kojem svatko dobiva jest u samoj srži kineske neoimperijalističke retorike pod navodnicima. E, I, dakle, u srži tog odnosa između Afrike i Kine. Dakle, Kina zapravo koristi svoju podršku, povijesnu podršku afričkim narodima u vrijeme kada su oni uspjeli dobiti svoju nezavisnost. I sve je to zapravo na kraju krajeva i u srži vanjske politike Kine kada je riječ o odnosima s Afrikom. Također, kada je riječ o kineskoj pomoći, treba uzeti u obzir čitav niz donacija koje Kina naglašava i koji predstavljaju bazu buduće razvojne politike i razvojne pomoći Kine Africi. Onda imamo i kineski model e, koji mm, kombinira dakle model stabilnosti e, i jedan autoritarni model koji se razlikuje od zapadnog modela koji se temelji na univerzalnim vrijednostima. I ovaj zapadni model se eh, u Kini eh, doživljava kao model koji je manje eh, učinkovit i upravo je to ono što se naglašava u komunikaciji Kine prema Africi. Što se tiče demokratizacije vanjskih odnosa i što se tiče izgradnje jednog novog svjetskog poretka, to je nešto što također Kina jako iskorištava. Dakle, kroz ideološku mobilizaciju oni žele zajamčiti okruženje koje e, je prigodnije za snaženje Kine na, globalnoj sceni i na i u ekonomskom i u strateškom smislu. Kineski predsjednik je naime nedavno izjavio da Kina, citira, citiram, da je bila i još uvijek je protiv hegemonije u cilju održavanja, održavanja mira u svijetu. I to je upravo govor koji je on izgovorio i izjava koju je on izgovorio u Kini. To je vrlo često i povezano e, sa <clears throat> inicijativom Puta svile, dakle se doživljava i koji se projekt koji se doživljava i na ideološki i na ekonomski način. Dakle kao što vidimo, kineski interesi u Africi su vrlo različiti ali u svakom slučaju oni uzimaju u obzir više faktora. E, Kina od Afrike uzima sirovine, a također e, resurse za, e, koji su potrebni za energiju, iako kao što sam rekao, rekla, rast u Africi je malo usporen. Dakle, um, Angola je treći uvoznik sirovina u Kini nakon Rusije i Saudijske Arabije. Kada je riječ e, dakle, o e, trgovini e, između Kine i Afrike i dalje su dakle, sirovine i svi oni resursi koji su potrebni za energiju u središtu odnosa i trgovine između Afrike i Kine. Zatim, t, poduzeće Huawei je i kako prisutna u Africi. Dakle, sve što se tiče infrastrukture vezano za komunikaciju visoke tehnologije, Kina je tu jako prisutna na afričkom kontinentu. To također vrijedi i i za željeznicu. Dakle, Mogli bismo nešto reći i o Tajvanu, koji je i dalje jako važan u smislu strateškog interesa, ali to sada možda nije tema. Dakle, Kina kroz afričku politiku pokušava i definirati upravljanje i vođenje svijeta. Oni pokušavaju na, nametnuti nove norme. Kada je riječ o razvoju nekih zemalja poput afričkih zemalja, kineski ekonomski model – i e, način razvoja, kineski način razvoja je vrlo legitiman u očima same Kine. I napokon, da se vratimo na pitanje koje je puno više povezano sa vojnim pitanjem, a to je jako važno pitanje, a riječ je ovdje o puno široj strategiji koju uključuje i indopacifički prostor. Kina želi zaštititi svoje prometne pravce između Afrike i Kine. Žele osigurati sve one pravce kojima se donosi nafta i sirovine u Kinu. I tu je nešto što smo svi primijetili, a to je otvaranje 2010. godine vojne baze, logističke vojne baze u Džibutiju. Tu su i druge naravno sile prisutne. I baš kao što je rekao kineski ministar vanjskih poslova, to je sada mjesto gdje se koncentriraju kineski interesi. Mogla bih govoriti i o mirovnim operacijama koje su jako važne, važne za Peking. Naime, za Kinu je jako važno da razviju vlastite kapacitete za suradnju na afričkom kontinentu. A postoji još nešto jako važno, zapravo ključno. Kina je drugi obskrbljivač, odnosno prodavač vo, oružja u Africi i Kina je odbila potpisati sporazum o kontroli konvencionalnog oružja i ono što je zanimljivo primijetiti jest e, da se Kina stabilizirala u vrlo osjetljivim područjima Afričkog kontinenta, što znači da se to oružje vrlo lako može iskoristiti od raznih skupina. Dakle, interesi Kine u Africi su osnažili. Ali pojavljuju se tu i e, čitav niz rizika za Peking. Naprimjer, Peking je optužen za neokolonijalizam i afrički narod počinje optuživati Kinu za takav stav. I treba također primijetiti da postoji velika razlika između civilnog društva u afričkim zemljama i afričkih elita. A, dakle, civilno društvo u Africi nije uvijek toliko otvoreno za komunikaciju i za suradnju sa Kinom. Ali ono što je najatraktivnije Kini na afričkom kontinentu je iskorištavanje e, ekonomske sile i prevelika ovisnost nekih zemalja o Kini, kao što je na primjer Angola i nafta, osnažuje zapravo e, kinesku prisutnost u Africi i dovodi do toga da se usporava rast e, Afrike. 215 milijardi dolara 2014. godine koji su, koji su bili koji su bili zapravo koji su predstavljali iznos trgovine između Kine i Afrike danas se smanjio. Također, e, afrički kontinent, odnosno civilno društvo, predbacuje Kini u uništavanje lokalne industrije. Također, e, kinesko stanovništvo e, je sve više i više prisutno na afričkom kontinentu, iako je te statistike jako teško utvrditi, ali otprilike ima jedan milijuna kineza na afričkom kontinentu i to je nešto o čemu treba voditi računa. Bilo je čak i napada koji su bili usmjereni protiv kineskih stanovnika, odnosno građana ili kao što je to bilo u Maliju ili u Libiji. U Libiji. I, e, još jedan puta predsjednica upozorava da ste prebrzi. Da, žao mi ima toliko stvari koje se može reći, ali vratit ćemo se poslije na ta pitanja ako budete željeli u našoj komunikaciji o pitanjima i odgovorima. I posljednja riječ koju sam željela reći jest e, da Kina ima obvezu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 odnosno ona to čini tako što kaže da na taj način štiti svoje građane i štiti svoju imovinu iako smo daleko od stvarnih kapaciteta vojnih kapaciteta dakle zaključno radi se o jednom o jednoj situaciji koja je zabrinjavajuća zato što možemo primijetiti da su kinezi sve više prisutni u africi i u vojnom smislu što s jedne strane odgovara, što s jedne strane odgovara potrebama i željama nekih afričkih zemalja, ali u svakom slučaju jako je važno pronaći ravnotežu te kineske prisutnosti na afričkom kontinentu. A ako budete željeli postaviti pitanje, mogu vam odgovoriti na engleskom jeziku. Joaquin Tasso Villalonga. Hvala vam, gospodin Joaquin eh, Tasso Villalonga, dakle eh, zamjenik eh, šefa odsjeka, dakle za panafrička pitanja Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala, bit ću kratak. Uh, Hvala vam. Uh, koncept uh, međuovisnosti dakle, čini to da se ova pitanja nađu na našem dnevnom redu. Kao što znate, u Abidžanu je održan summit 2017. i tamo se iskazala želja da se ovo partnerstvo podigne na višu razinu, da se investira u ljude, da se fokusira na mlade, dakle razvijanje vještina i slično, dakle jačanje sigurnosti, potom e, mobilnost te ulaganje u afričku infrastrukturu. Kao što znate, Afrika ima ambiciozne planove. Imamo nedavne odluke o uspostavi e, dakle, zone slobodne trgovine, to je upravo u postupku potpisivanja i ratifikacije. Također ona e, dakle provodi agendu reformi. To se tiče dakle i aspekta sigurnosti na tom kontinentu. Kao što znate, mi sa svojim e, sredstvima želimo ojačati financijsku, dakle, financijski kapacitet Afričke unije. I ovaj pozitivan e, razvoj stvari, međutim, e, ne bi smio pokriti ove neke zabrinjavajuće aspekte. Dakle, bilježimo poboljšanje, zabilježili smo poboljšanje dakle, upravljanja, međutim, tu je došlo do zastoja procesa, nije došlo do ekonomskog e, zamaha. Također brine demografija Ovaj kontinent se nosi sa brojnim sigurnosnim izazovima, sa sukobima u brojnim njezinim državama. Neću sada razlagati o demografiji. Kao što znate, očekuje se da će ovaj kontinent e, udvostručiti svoj broj stanovnika do 2050. i to će predstavljati veliki izazov, ali također može biti e, izvor prilika. Mladi ljudi trebaju vjerovati da imaju budućnost eh, na tom kontinentu, dakle to znači stvaranje radnih mjesta, ali znači i mir i sigurnost. Potrebna je također i pozitivna poslovna klima. Dakle, tu nalazimo ovaj odnos između gospodarstva i sigurnosnih aspekata. Dakle, Evropska unija kao jedinstveno tržišta, dakle sada, mm, sada je najveći ulagač i najveći trgovinski partner, dakle tom kontinentu, ali također i naj, Europska unija pruža najviše pomoći tom kontinentu. Dakle, da je riječ o sektoru dakle, mira i sigurnosti, utrošili smo 2,7 e, milijardi dakle, eura. To se odnosi na misije poput Amisa u Somaliji. Dakle, samo ona e, stoji oko 2 milijarde eura. Dakle, imamo civilne i vojne misije na tom kontinentu, ali naglasak naše pomoći je na razvoju. Dakle, stvaranje radnih mjesta, promoviranje ulaganja, promoviranje dakle razvoja vještina i tako dalje. Želimo ulagati u radna mjesta i e, razvoj. Također nekoliko riječi, nekoliko riječi o Kini u Africi. Dakle, znamo da ona ima tamo svoje interese, ona je jedan veliki igrač unazad 20 godina ona je postala značajan ekonomski igrač u Africi, u nekim zemljama je zamijenila na to mjesto SAD, Rusija, Indija i zemlje zaljeva, imaju sve svoje interese tamo i o tome moramo voditi računa. Imamo dakle ovaj novi e, put svile i ovaj novi pojas dakle Kine u tom dijelu svijeta i o tome valja voditi računa. ti svi dionici dakle, daju svoj doprinos razvoju sigurnosti e, na, u Africi i razvoju trgovine. Prema razvojnoj banci u Africi da bi oni dostignuli dakle, ciljeve održivog razvoja potrebno je ulagati 130 milijardi eura godišnje. To će se usmjeriti dakle, na one osnovne potrebe, dakle pristup e, vodi, sanitarijama, promet, infrastrukturu. Dakle, traži se da Afrika ulaže u ove dakle, infrastrukturne projekte. Tu je gradnja bolnica, autocesta, mostova, tu su značajni dakle, kineski krediti, Dakle, Kina se sve više, kao što smo čuli, uključuje i u proizvodne djelatnosti, stvaraju se radna mjesta, primjerice to je slučaj Kenije. Tvrtke odgovaraju dakle nacionalnim i međunarodnim pravilima kada je riječ primjerice o javnim nabavama, o upravljanju, dakle zaštiti okoliša, dakle dajemo svoj doprinos, dajemo svoj doprinos razvoju tamošnjih eh, zemalja da odgovore na na socijalne i ekološke izazove. Također imamo platformu da se uključimo u daljnju produbljivanje suradnje sa Afrikom. imamo također e, jedan dijalog sa Kinom da bolje shvatimo dakle, koje su potrebe Afrike kada je riječ o pomaganju u rješavanju izazova vezanih uz sigurnosni aspekt. Želimo vidjeti prosperitetan, miran i stabilan kontinent. Također surađujemo sa Kinom u Somaliji na rješavanju sigurnosnih pitanja, to je ovo malo čas spomenuto. A Kina također sudjeluje u voljnim operacijama, dakle zaštite na moru. Također sa misijom Atalanta sudjeluje u pratnji, dakle brodova koji idu u Somaliju. U Južnom Sudanu također tamo e, daje svoj doprinos sa provedbi mirovnog sporazuma. Naravno, tu postoji još manevarskog prostora za suradnju sa Kinom, to bi išlo na ruku afričkim zemljama. Želimo promovirati dakle, društvenu odgovornost poduzeća, boru protiv klimatskih promjena. Želimo da tamošnje tvrtke, da kineske i europske tvrtke dakle, mogu slobodno poslovati. To su sve sektori dakle, kojima bismo htjeli više surađivati sa Kinom. Hvala lijepa. Thank you before we... Hvala vam. Prije nego započnemo sa raspravom koja će biti poprilično kratka, dala bih riječ zastupniku Lajnenu, Izvolite. good morning. Uh, Dobro jutro. Drago mi je što se bavite ovim pitanjima. Mi smo se već e, pozabavili ovime dva puta u našem izaslanstvu za Kinu. Preći ću na njemački jezik. Mm. Wir können äh, bedauern, dass China so viel äh, Aktivität. Hvala. Žalosno je da je Kina tako aktivna u Africi, ali to ne možemo promijeniti. posjetio sam e, tamo neke zemlje, možete vidjeti da su sve glavne ulice sagradile e, kineske tvrtke. Velike infrastrukturne projekte u Africi grade Kinezi. Dakako, tu su i interesi vezani uz sigurnosne aspekte. Zato mi je drago da se bavimo tom temom. Imamo tu nekog potencijala za napredak. Što je Kina prisutnija u Africi, više će se zanimati za sigurnosna pitanja. I mislim da tu možemo uskladiti naše interese sa kineskim interesima. I kinezi će vidjeti da će doći do sukoba vezano uz korištenje zemljišta, dakle pristupa vodi i slično. I dakle, u kojoj mjeri možemo motivirati Kinu da više sudjeluje, da pomogne u ostvarenju dakle, održivih ciljeva razvoja? Je li moguće dakle, sa Kinom dodatno surađivati na dosezanju tog cilja? Potom što se tiče vojne suradnje, Kina je e, dio, dakle, tamošnjih e, misija UN-a, ali rekli su da ne žele slati e, svoju vojsku, dakle, u Sudan i slično. Vele da je tamo preopasno. Rekli ste da je on drugi najveći izvoznik oružja u Afriku. Mislim da to moramo podrobnije proučiti. Dakle, kamo ide to oružje, kome se prodaje. Moramo vidjeti koji su to kineski interesi u pitanju. Dakle, treba, ovaj sustav bi trebao biti transparentan i trebala bi postojati odgovornost Gospodine Vilolonga, vi ste rekli e, da se obje strane trebaju osigurati e, da Afrika dakle, bude miran, da bude kontinent mira. ne znam čini li e, Kina mnogo u tome, na tom, na, na tom pitanju, ali siguran sam da mi to radimo. Hvala vam. Dajem riječ Mihalu Galeru. Ja, vielen Dank für die interessanten... Hvala vam Hvala vam na ovim e, prezentacijama. Drago mi je što se ovdje u SEDE-u bavimo ovim sigurnosnim aspektom koji je vezan uz afrički kontinent. Složio bih se i sa onima što je kolega maločas rekao. Zanimljivo je doista čuti da je Kina E, drugi najveći izvoznik oružja u Afriku, dakle lako naoružanje, to je, lako ga je prevesti i ono je upravo najveći remetilački e, faktor, dakle, u brojnim krizama koje imamo na tom kontinentu. Što je sa Boko Haramom, Sahelom, koliko je postotak e, kineskog oružja došao do tih područja? Ili su, je to oružje primjerice rusko? To bi bilo dobro znati. Koliko je postotak kineskog oružanja u tom području visok, onda bi o tome trebalo razgovarati na dijalogu s Kinom. Koliko ovo oružje završi rukama nepriznatih vlada, dakle, vojnih postrojbi, onda to izaziva zabrinutost. Dakle, to su moja prva pitanja. A potom imamo, imamo li pregled situacije. Kada pogledamo kartu Afrike, da li e, se Kina bavi određenim područjima, da li gradi neka čvorišta, dakle, luke za svoju mornaricu, e, gradili zračne luke, imali dakle formalne dogovore vezano uz ove aspekte sa određenim afričkim državama. I moglo bi se pomisliti da potom, evo, u tim zemljama da se mogu graditi ta nekakva vojna čvorišta. Također me, zanimaju, me zanimaju rudnici urana. Zanima me je li tu Kina naročito aktivna. Znam da su kineske tvrtke poprilično aktivne u Namibiji kada je riječ o ovim rudnicima. To je zemlja koja ima 2 milijuna stanovnika. I čuo sam da tamo živi 100 tisuća Kineza. Dakle, to je poprilično velika prisutnost. To je ono što sam ja čuo. To je dakle jedan od načina na koji se može vršiti utjecaj. Imamo li podatke o drugim zemljama? Imamo li dakle situaciju gdje ima, nalazimo na veliki e, broj, na veliki broj Kineza koji se tamo bave sirovinama. Hvala vam, evo, kolegica Gomeš, ali molila bih vas da budete kratki. Imamo sve skupa možda 15 minuta još za ovu raspravu. Izvolite. 2008. sam u parlamentu izradila izvješće u odboru 9, dakle baš je bila riječ o evropskoj perspektivi i ulozi Kine u Africi. Ja sam se zalagala za trostruku suradnju, dakle Evropska unija, Kina i Afrika. Dakle, suradnja, ali ne na uštrb Afrikanaca. To kako bismo se osigurali, dakle, da se grade kapaciteti, da oni imaju dakle osjećaj vlasništva, pa da se govori o tim budućim e, ciljevima održivog razvoja. Mislim da Evropa ovdje ima ogromnu odgovornost. Ne možemo reći da nismo vidjeli da će se ovo dogoditi. A mi se htjeli uključiti. Povukli smo se u neku ruku iz Afrike. Rado ću čuti odgovore na pitanja koji su, koja su postavljena, dakle trgovina oružjem, a to su oružja za, dakle, za masovno uništenje u Africi. Kada je moje izvješće objavljeno, blokiran jedan brod e, sa oružjem za vladu Zimbabvea, dakle ta pošiljka je bila blokirana. Ona je bila namijenjena Mugabeu. Imali smo izvješća o toj zapljeni. Kinezima nije bilo drago. A upravo sam bila to spominjala u svom izvješću. I onda dolazimo do ovoga jutros, Etiopija. Tu Kina značajno ulaže u resurse. Ima veze i sa ideološkom potporom tamošnjem režimu, a i mi smo ga podupirali sa svojom pomoći, dakle nije tu to radila samo Kina. I sada vidimo posljedice. Ja sam u Etiopiji vidjela i veliki napredak. Cirkularni vlak u Addis Abebi koje su izgradili Kinezi. Da su Evropljani investirali, oni su to mogli napraviti, a evo, sada je posljedica da imamo veliku korupciju, sve vezano dakle uz ovakve dogovore, i upravo zbog toga ljudima je jednostavno dosta. Dakle, vidjeli su potporu represivnom e, režimu, dana mu je potpora ovako navodnicima, su se borili protiv e, terorizma i slično. Ali ovo je pomoglo razvoj korupcije, to smo već vidjeli na više mjesta u Africi. Još 2008. se sumnjalo u kinesku sposobnost, dakle kineske integracije u tamošnje društvo. Imamo mulate od prije, sad imamo šilate, dakle potomke kineza i lokalnog stanovništva. I evo, Posljedica svega, kao što sam rekla, je ovaj rast korupcije i htjela bi čuti što mogu reći naši gosti. Ja imam neka pitanja za oba naša gosta. Ako biste mogli malo elaborirati dakle ove baze u, u Imamo dakle slobodu navigacije u afričkim vodama, dakle pomaže nam se u borbi protiv e, piratstva. To putem posebnih mehanizama, primjerice kao što je Atalanta i onda dakle na drugoj strani doslovce zabrana plovidbe. Dakle ovdje u Južnokineskom moru u, uš, dakle, na ovom e, pojasu između Kine i Tajvana. Dakle, vidite li ovdje neke obrazce dakle postupanja vezano s borbu protiv e, primjerice klimatskih e, promjena Postoje li tu obrazci ponašanja vezano za svoje spajanje, dakle, politika Kine u Africi. Znamo da ova zemlja ima svoje vlastite stavove vezano uz boru protiv klimatskih promjena. Evo, zamolila bih vas da nam odgovorite. Evo, ja ću samo kratko pokušati odgovoriti jer sam predugo govorila u svom izlaganju, ali imala sam dosta toga za reći. E, što se tiče e, oružja, slažem se s ovim što je rečeno i to je stvarni problem e, i zbog suzbijanja tog problema i zbog toga što to oružje može doći u ruke određenih skupina koje mogu potencijalno služiti kao faktori nestabilnosti i povećati problem sigurnosti i za Europsku uniju. E, ono što bismo mogli možda učiniti je da nekako Kinu potaknemo da potpiše sporazum o konvencionalnom e, oružju. To je već odlučeno 2018. godine. Kina tada to nije htjela potpisati. A što se tiče Džibutija, evo samo kratko, e, Kina nije jedina koja ima logističku bazu u Džibutiju. To je ogromna promjena za Kinu jer oni su do sad odbijali prihvatiti načelo vojne baze. A Džibuti e, tu ima određene sporazume o e, pomoći i za Džibuti je to način e, dobivanja pomoći ne samo od Kine, već e, i drugih zemalja koje imaju e, bazu u Džibutiju. Logistička baza Kine je ogromna i e, na njoj može boraviti velik broj ljudi Radi se o njihovim e, vlastitim interesima u Džibutiju i e, pristupu resursima. Kina izgleda želi izgraditi još jednu bazu u Nigeriji. To nije još potvrđeno, ali e, počele su vojne vježbe s Nigerijom i Kina se zbližava dakle s Nigerijom, a Nigerija je ogroman partner eh, glede resursa i energije i Kina je tu sve prisutnija. A što se tiče klimatskih promjena, to je pitanje samo po sebi. Kina dosta govori o ovom pitanju i o činjenici da se mora na neki način izvršiti kontrola nad ovim okolišnim problemima, uključujući i takve probleme u Kini. Ali ono problem s kojim se suočavamo e, kada govorimo o Kini je činjenica da e, rijetko prelaze s riječi na dijela. Ne postoji e, zakonodavni okvir, odnosno temelj koji bi mogao služiti e, za poboljšanje situacije. Dakle, svaki put imamo samo neke izjave e, i ako vlast koja je tada na snazi želi nešto učiniti, onda će se nešto učiniti, a ako ne, ne možemo ni na koji način utjecati na njih. I e, to je pitanje koje se stalno postavlja gdje god Kina e, ima neki interes, na primjer u Africi ili u e, Latinskoj Americi. Tu također se suočavamo sa ogromnim problemima glede Kine. Evo, prisjetite se što se dešava u e, Venecueli. Venecuela je bila glavni partner Kine. Dakle, tu se radi o zemlji kojoj je Kina pomagala i vidite do čega je to dovelo. E, tu sada prisustujemo stvarnoj pometnji. I to ne smijemo zaboraviti kada razmišljamo o stvarnim primjerima, a stvarni primjer u ovoj situaciji je Venezuela. Hvala, gospodin Villalonga. Da, evo ja ću e, samo kratko. Dosta pitanja je, na dosta pitanja je moja kolegica već odgovorila. E, gospodine Lajnen, vi ste spomenuli nešto s čim se u potpunosti slažem, a to je da što više Kina e, ulaže u Afriku, e, više konsenzusa ćemo imati s njom i na drugim pitanjima. I postoje ogromni e, interesi Kine na području mira i sigurnosti. Nesigurnost i nestabilnost nije dobra za poslovanje Kine i tu postoji jedna prilika koju trebamo iskoristiti, a to je surađivati s Kinom glede upravljanja, financijskog upravljanja, gospodarskog upravljanja. To je sve povezano sa ulaganjima i to je prilika koja se pruža e, nama. A sada što se tiče e, gospođe Gomeš koja je govorila o E, trostrukoj suradnji i to je nešto što nam može pomoći na području mira i sigurnosti, ali Afrikanci sami nisu podržavali tu ideju da mi surađujemo s njima. Evo to gospodin Gale vrlo dobro zna. On je sudjelovao na sastancima parlamentarne skupštine AKP-a. Svaki put kada bismo spomenuli tu ideju, e, afričke zemlje ju nisu podržavale to je nešto e, za što se nisu zalagali jer oni bi htjeli zapravo da budemo svi odvojeni, dakle i Afrika, e, Kina i Europska unija, ali evo dalje ćemo nastaviti e, pokušavati raditi na toj ideji. Hvala najljepša. Da, mislim da ovdje Nećemo imati drugi krug pitanja s obzirom na to da nemamo dovoljno vremena. Imamo dosta još točaka na dnevnom redu do kraja radnog dana. Želim se zato zahvaliti e, našim uvodničarima i zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. I molim vas sada da aplauzom pozdravimo naše govornike. Hvala. A evo, bez daljnjeg odlaganja, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Govorit ćemo o sigurnosnim aspektima odnosa između Europske unije i Azije. Hvala.